I think we Mislim da možemo krenuti, e, e, dragi kolege i kolegice, dame i gospodo. E, drago mi je da smo svi ovdje i nadam se da, smo, da ste se dobro odmorili i da ste prikupili dovoljno snage za naredno razdoblje. Svi dobro izgledate i ja sam dobro i stoga možemo krenuti. Možemo li usvojiti dnevni red? Nema pa Dobro, zapisnik sa protekle sjednice iz srpnja mogu se odobriti. Ako nema pa dobro, nema primjedaba. Pa, e, priopćenja predsjednika nema ih i počinjemo sa glasovanjem. Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017 izvjestiteljica De Monti. Prvo ćemo testirati. Otvaram glasovanje. Dobro, prepoznajem. Navikli smo. Dobro, radit ćemo. Uređene radi. Iskušajte, molim vas, idući. Ja. Glasovanje je zatvoreno. Sve u redu. Dobro. Onda krećem sa prvim amandmanom 5928 e, za protiv suzdržani usvaja se. Zatim 5909 za protiv suzdržani usvaja se. 5927 za protiv suzdržani odbija se. Možemo provjeriti 5927. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 17 protiv, 22 e, za, 22 protiv, odbija se. E, dolazimo do 5914 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera, otvaramo glasovanje, zatvaramo glasovanje. Odbija se sa 22 protiv 926 za protiv suzdržani odbija se. Provjera 26. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. 27 za, 13 protiv. Hvala ali to je drugčije izgledalo. P907 na zdravlje. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5883 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5882 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5880 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5875 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5876 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5888 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5877 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5878 protiv, suzdržani, usvaja se. Suzdržani, i 98 su bili skupa, a sada 58, 5870 i 5897 skupno za, protiv suzdržani usvaja se. 5867 za, protiv suzdržani odbija se. 5859 i 5896 identični za, protiv suzdržani usvaja se. 5889 za protiv suzdržani e, odbija se provjera 5889 otvaram glasovanje zatvaram glasovanje od same za 23 protiv odbija se 5891 za, protiv, osuzdržani. Čini se da se usvaja, ali ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 24 za, 17 protiv, usvaja se. 5868 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5890 ne, to je sređeno. 5, 8, 6, 9. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. 20 za, 21 protiv, odbija se. Dakle, odbija se u svakom slučaju.

suzdržani, usvaja se. 5918 za, protiv, suzdržani, usvaja se. šezdeset 65 i 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5866 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5920 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5923 za, suzdržani, odbija se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 5-0 eh, za protiv odbija se. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. 17 e, za 25 protiv. odvija se. E, 5900 za, protiv, suđani odbija se. 5901 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5902 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5903 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5908 za, protiv, suzdržani, odbija se. E. Zatvaram glasovanje. Jasno da se odbija, ali nije izgledalo tako na prvi pogled. 59.25 Za. Protiv. Suzdržani. I to ćemo provjeriti. 59.25 otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. 25 protiv. Odbija se. 58.79 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 5910 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Sada dolaze amandmani nacrt mišljenja kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 3. Za? Protiv? Suzdržani? I to ćemo provjeriti. Amandman 3 otvajamo glasovanje. Zatvaram glasovanje. 18 za, 25 protiv, odbija se kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani i to ćemo provjeriti. Otvaramo glasovanje o amandmanu 11. Zatvaramo glasovanje. 24 protiv odbija se kompromis 4 za protiv suzdržani usvaja se amandman 12 za protiv suzdržani odbija se amandman 14 za protiv suzdržani i, to ćemo provjeriti. Amandman 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 27 glasova protiv i odbija se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 21 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasovanje o amandmanu 28 je otvoreno, zatvoreno. 22 za, 21 protiv, Odbija se. Dvadeset dva naprama dvadeset dva kolega nema glasačku karticu. Dakle, odlučujući je bio glas koji je bio suzdržan. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis pet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42 ne, ne razmatra se. Amandman 39 smo usvojili. E, amandman 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40 za, protiv, suzdržan. Čini se da se usvaja, no provjeravamo. Glasovanje amandmanu 40 je otvoreno, zatvoreno. 18 protiv i usvaja se. A sada glasovane po dijelovima. Dakle, izbjegavanje riječi zelena u prvom rečenici koja je za, protiv. Čini se da je usvojena. Otvaram glasovanje prvi dio. Zatvoreno glasovanje 23 za 20 protiv. Usvaja se drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Amandman 44 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 46. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 47 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 6 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 48. Za suzdržani odbija se. Amandman 54. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 55. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 56. Provjera amandmana 55. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 20 za 21 protiv 3 suzdržana na, bilo je tjesno, ali ipak odbijeno. Amandman 56 za, protiv suzdržani odbije, usvaja se. 57 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 61 suzdržani, za, protiv, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 62 e, za protiv suzdržan. Čini se da je usvojeno, no provjerit ćemo glasovanje o amandmanu 62 je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se sa 25 glasova protiv. Amandman 69 za protiv suzdržani. Odbija se. Amandman 70 da odbija se. Amandman 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 74 za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 75 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 76 za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti, provjeravamo amandman 76, otvarano, otvoreno glasovanje, glasovanje zatvoreno. 21 za, 23 protiv, odbija se. I dolazimo do krajnjeg glasovanja. Glasovanje je otvoreno. Markos Piper mora reći prethodno, dakle, za zatvoreno glasovanje. 42 za, E, hvala srdačno izvjestiteljici. Evo sad još dolaze glasovanja koja neće biti tako duga. Strategija EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenja plina. Izvjestiteljica je Monti Aguilar i dolazimo do kompromisa 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1a za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv. Provjerit ćemo otvoreno glasovanje o amandmanu 11. Zatvoreno. 25 za 16 protiv usvaja se amandman 12 za protiv i to ćemo provjeriti amandman 12 otvoramo glasovanje glasovanje je zatvoren 22 za 19 protiv e, usvaja se kompromis 2 za protiv, e, suzdržani, usvaja se. E, usmeni amandman, je li netko protiv njega? Dobro, ako to nije tako. Tko je za? Protiv? To ćemo sad provjeriti. Glasovanje o usmenom amandmanu je otvoreno. Zatvoreno. 20 za, 23 protiv, odbije se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasovanje po dijelovima. Amandman 33, prvi dio tko je za, protiv, to ćemo provjeriti. Prvi dio glasovanja u prvom dijelu je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 19 za, 24 protiv, odbija se drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 34 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35 za, e, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti. Mislim da je e, usvojeno. Otvoreno je glasovanje o amandmanu, zatvoreno. 22 za, 20 protiv, usvaja se. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis pet, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šest, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 E, e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 68 za, protiv, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 79 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 80 za, protiv, usvaja se. Amandman 81 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis deset. Probjeravamo opet amandman 83. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 23, 19 protiv hvala, usvojeno je. Kompromis deset. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 90 za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti. Amandman 90, glasovanje otvoreno, zatvoreno. 27 glasova za i usvaja se. Amandman 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 92 za, protiv, odbijeno. Amandman 93 za, protiv, suzdržani, odbijeno. I e, konačno glasovanje. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. 30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 stav eh, vijeća za utvrđivanje tehničkih uvjeta za plovila unutarnje plovidbe stavljanje izvan snage direktive 2006-87. Dakle, tko je za? Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. 41 za, protiv, izvjestitelje Ivo Belet i njemu čestitke. I time smo danas, za danas zaključili glasovanje. Hvala lijepa, hvala vama. so da wir sind. Malo kasnimo i odmah ćemo uh, nastaviti i molio bih one koji ovdje ne žele više biti u dvorane da brzo napuste ovu dvoranu. Tiho molim. Sada idemo na izvješće o E, primjeni direktive vijeća o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga. E, izvjestitelj Nilsen ima riječ. Hvala vam lijepa. Ovo je zapravo mnogo važnija tema nego što se mnogima čini. Odbor za promet ima nadležnosti kako u turizmu, tako i u prometu, a vlastito iskustvo nam je pokazalo, a i moje osobno iskustvo iz e, moje lokalne regije, pokazalo je dakle s čime su turisti zadovoljni, a s čime su nezadovoljni. Mi smo tijekom nekoliko desetljeća provodili studije na tu temu i činjenica je da je pitanje jednakosti nešto čemu turisti pride veliku važnost. Ukoliko želimo porast u području turizma, onda moramo uzeti u obzir i te ključne aspekte. Moramo se pobrinuti da se prema ženama i muškarcima jednako postupa kada je riječ o pristupu i nabavi robe i pružanju usluga. U području ekonomije dijeljenja postoje neki razlozi za zabrinutost. Primjerice, bilo je primjera seksualnog uznemiravanja na sredstvima javnog prijevoza i zato je bitno da se utvrdi tko su odgovorni za takve primjere i moramo raditi na tome da se smanji broj slučajeva seksualnog uznemiravanja. Nacionalne i lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u državama članicama u provedbi tog sustava. Svi moraju shvatiti svoje ovlasti i odgovornosti u državama članicama i nadam se da se na nacionalnoj razini za to izdvajaju potrebni resursi. Kada je riječ o dojenju u javnosti, to je također obuhvaćeno područjem primjene ove direktive. Nadam se da će veći broj država članica uvesti zakonske propise kako bi se to moglo provoditi u praksi. To je moje osobno mišljenje, ja ću rado čuti prijedloge ostalih kolega kako bismo mogli dodatno poboljšati tekst ovog mišljenja. Hvala. Hvala lijepa. E, e, idući govornik ima riječ. Hvala predsjedavajući. Zahvalio bi se kolegi Nilsonu na njegovom radu. Svi smo svjesni da je tematika ravnopravnosti među spolovima evo sad radi, dobro. E, da je to, da to privlači zanimanje, da je to bitno e, i moramo se koncentrirati na turizam i e, promet, e, zatim i odgojni sustav, ali i u odročnim područjima na koja se ne možemo koncentrirati u sklopu ovog izvješća. Kolega Nilsson je s pravom ukazao na uznamiravanje u javnom prijevozu, to je i dalje veliki problem i tu se more e, mora utvrditi tko je odgovoran, odnosno odgovornost trećih, to tražimo i e, tražimo e, da se on je i u ovom izvješću naglasio da postoji neravnoteža među zemljama članicama i to još dodatno otežava rad u različitim e, se zemljama različito primjenjuje ovo zakonodavstvo i dobivamo ponekad pogrešne e, podatke i tako da je nekad teško ocijeniti e, rade. To su glavne točke na koje se želimo nadovezati što se tiče dojenja. To je bitno za turizam i mislim da E, moramo nešto reći o turizmu u točki šest. E, nedostaje e, primjedba da broj žena koje voze kamione i autobuse sve više. I imamo dosta problema što se tiče eh, odmarališta za kamione i autobuse jer na takvim odmaralištima nema dovoljno eh, toaletnog, odnosno higijenskih e, uvjeta za žene i tu bismo morali obratiti pozornost, ali mislim da je izvješće vrlo dobro uspjelo i zahvaljujem se izvjestitelju. Danke sehr. Hvala lijepa. I Bilbao. Muchas gracias, presidente. bueno, voy a... Hvala lijepa, predsjedniče. Ja ovdje mijenjam Gezinu Majsner, ona mi je proslijedila svoje komentare, nažalost nije mogla osobno doći na današnji sastanak. Ona kaže da je ta direktiva donesena 2004. godine, a mišljenje odbora TRAN temelje se na izvješću koje je komisija objavila vezano uz provedbu tog zakonskog akta u državama članicama. Nigdje se ne spominje promet, što više kada je riječ o razlikama u stopi za osiguranje među muškarcima i ženama još uvijek postoje brojni problemi. Čak i u noćnim klubovima žene plaćaju više od muškaraca. rodna diskriminacija se ponekad događa kod korištenja prijevoznih sredstava, zatim postoje neki problemi što se tiče trudnica na zrakoplovima i dakle riječ je o kaznenim dijelima koja ne provode sami prijevoznici, tako da nije jasno mogu li oni biti pravno odgovorni ili ne. Mogu li pružatelji usluga u javnom prijevozu to izbjeći na način da osiguraju prostorije koje su posebno namijenjene ženama. Isto tako sve e, stanice u podzemnoj željeznici nemaju liftove, to je problem za žene koje su u invalidskim kolicima ili koje imaju pak dječja kolica, ali isto tako je problematično i za ljude sa smanjenom pokretljivošću. Dakle, to je ono što je htjela reći Kezina Majzner. E, budući da sam dobila riječ, ja bih htjela istaknuti još dvije stvari. Prije svega što se tiče osiguranja, istina je da su žene žrtva diskriminacije u brojnim zemljama. Mi plaćamo veće premije za osiguranje, a istovremeno su žene mnogo oprezni vozači i zapravo uzrokuju manji broj nesreća. To potvrđuju sva izvješća. Ukoliko postoje vagoni podzemne željeznice samo za žene, dakle mislim da to postoji u nekim zemljama, no ne bismo to trebali smatrati normalnim ukoliko postoje posebni vagoni za žene. To nije dovoljno. Moramo uzeti u obzir podizanje razine svijesti i osvještavanje kako bi nasilje nad ženama i seksualno uznemiravanje bili potpuno iskorjenjeni. Dakle, ovom mišljenju treba istaknuti važnost e, kampanja osvješćivanja u prometu. Imamo već neke kampanje koje se tiču jednakosti i obrazovanja, no trebaju nam i kampanje koje bi omogućile da žene koje rade u javnom prijevozu ne budu žrtve diskriminacije. Što se tiče prostorija za mijenjanje pelena djeci, da to je također važno pitanje, no u većini slučajeva se te prostorije nalaze u toaletima za žene. Međutim, kada je riječ o infrastrukturi, moramo biti svjesni da nisu samo žene te koje mijenjaju pelene ili samo muškarci, postoje različiti parovi i upravo iz tog razloga prometna infrastruktura mora uzeti u obzir i te promjene u društvu što se tiče dojenja u javnosti, to je bilo kontroverzno na nekim mjestima i zapravo je bitno da mi percipiramo u javnosti kao nešto što je pozitivno i normalno i isto tako i u javnom prijevozu. Trebamo zatražiti od država članica da organiziraju kampanje za osvješćivanje jer to je nešto što štiti ne samo pravo majki nego i djece. Hvala. E, trebao je biti kolega e, Robert Zile na e, redu, ali htio sam prepustiti riječ Kezine. Ja radije ne bih ništa rekao. Keith Taylor je sada na redu. Um, Hvala vam predsjedniče. Evo ja sam jutros, odnosno ovoga tjedna naučio jednu novu riječ i neki od vas će reći da je šteta da sam to tek sada naučio, a to je androcentrizam. Da pomognem prevoditeljima kojima možda ta riječ nije poznata, to se definira kao svjesna ili nesvjesna praksa postavljanja muškaraca ili muške perspektive u središte nečijeg pojmanja svijeta. Ja sam naučio tu riječ budući da sam e, čitao jedno izvrsno izvješće koje je, sastavio, koje je sastavljeno za potrebe odbora TRAN, a koje se tiče specifičnih potreba žene u smislu korištenja prijevoznih sredstava. Taj e, androcentristički trend je nešto što zapravo na što trebamo obratiti pozornost. Dakle, tu su pitanja kao što je dojenje, zatim trudnice na letovima ili pak mijenjanje pelena u javnim prostorima. Međutim, to su samo neka od pitanja i ne bi se sve trebalo svesti na to. Mislim da svi trebamo iz ovoga izvući neke pouke i nešto naučiti. Ne radi se samo o turizmu. Ja sam e, bio iznenađen neki dan kada je po mene došao jedan od e, službenih automobila parlamenta da bi me povezao u Strasburi. Zapravo je za volanom sjedila žena. I ja sam joj rekao da se ne sjećam da ikada vozila žena ona mi je objasnila da od 90 vozača, koliko ih ukupno ima, samo su dvije žene. Dakle, očito je da mi moramo uvesti reda i ovdje u Europskom parlamentu. Putnici i korisnici prijevoznih usluga, dakle, moraju svi imati jednaka prava, to su ljudska bića i zaslužuju e, dakle poštovanje ne samo zato što eventualno doje ili zato što im je teško dobiti sjedalo na zrakoplovu, nego iz mnogih drugih razloga. I ja bih zapravo htio da se držimo toga, dakle da razmišljamo u tom duhu i u tom smislu da predložimo neke sugestije. Hvala, Inesa i Sender. Bueno, me alegro que algunos pues hayan aprendido, aunque sea un poco tarde, lo que es el, el androcentrismo. Hvala lijepo. Izuzetno mi je drago da su neki naučili riječ androcentrizam, premda pomalo kasno. Mi već stoljećima patimo zbog toga, tako da evo, samo vam mogu poželjeti dobrodošlicu u naš klub. Želim zahvaliti gospodinu Nilsonu na ovom mišljenju. Znam da je ovo vrlo osjetljivo pitanje i jasno mi je da on dolazi iz zemlje koja je vrlo napredna kada je riječ o mjerama i kampanjama koje se provode kako bi žene i muškarci imali jednak pristup uslugama u prometnom sektoru. I također je tamo mnogo toga učinjeno kako bi se smanjile razlike u plaćama između muškaraca i žena. Istina da se ovdje govori o pristupu uslugama u direktivi, međutim same usluge nisu neutralne. Pružatelj usluga, odnosno način na koji se pružaju usluge, također je sastavni dio čitave te problematike. Bilo bi mi uistinu drago kada bismo dobili mandat ili neke preporuke vezano uz paket mjera koje se odnose na usluge. Pritom mislim na turizam. Primjerice, dakle, ne vidi se tko zapravo su korisnici usluga. Evo samo da dam primjer e, čistačica koje čiste hotelske sobe. Tu gotovo da možemo govoriti o ropstvu zatim e, migrantice koje rade u kuhinjama, restorana i tako dalje. Mislim da bi bilo dobro da se države članice i komisije uputi u pravom smjeru i da se pokaže da usluge nisu same po sebi neutralne. Dakle, treba vidjeti što se događa unutar samih e, prostorija. Imam jednu sugestiju za gospodina Kramera. Znam da je on svjestan tih pitanja. Povjerenica Bulč je prije ljetne stanke organizirala jedan seminar na temu prometa i mobilnosti, a dakle to se odnosilo na žene. Ona je predstavila i zaključke sa tog seminara, mislim da je to predstavila klubu zastupnika liberala. Možda bismo mogli imati jedan zajednički sastanak i možda bismo mogli pozvati povjerenicu Bulč kako bi nam nešto rekla o, zaključcima sa tog seminara. Jedan od naših kolega je bio uh, pozvan kao govornik na tom seminaru. On temeljem onoga što sam ja čula, mislim da je seminar bio zanimljiv i mislim da mi možemo mnogo toga učiniti kada je riječ o uslugama u prometnom sektoru, kako što se tiče pružanja usluga, tako i što se tiče njihovog sadržaja. Radeći na obzoru 2020. glavna uprava za istraživanje je pokazala interes za to da se sve mjere usredotoče na jednak pristup uslugama. Mislim da bi bila dobra zamisao kada bismo komisiji, odnosno konkretnije povjerenici, sugerirali da učini nešto slično u prometnom sektoru. I na kraju želim još spomenuti kampanje za podizanje razine svijesti, da kako to je pitanje žena i posebno žena sa nekim invaliditetom, one se vrlo često ne uzimaju u obzir, njihova situacija se ne uzima u obzir kada se govori o pristupu uslugama u turizmu i prometu. Neki ljudi se bave osobama s invaliditetom, ali se ne bave e, ženama sa invaliditetom. Hvala Lucy Anderson. Hvala, također želim podržati ovaj nacrt mišljenja koji je uistinu sjajan i posebno se slažem sa komentarima kluba zastupnika Alda. Mislim da bismo to trebali proširiti. Trebali bismo se pozabaviti šire pitanjima skrbi. Dakle, nisu žene jedine koje skrbe za djecu, ali se vrlo često nalaze prometnim e, usredstvima javnog prijevoza sa djecom ili sa starim osobama. I dakle, to je uistinu jedan važan čimbenik e, kojim bismo se trebali pozabaviti diljem Europe. Neki gradovi postižu mnogo bolje rezultate od drugih i zato bi bilo važno da se ujednače standardi u ovom segmentu. Europski institut za rodnu ravnopravnost je naglasio važnost infrastrukture i dakle prostorija za skrb o djeci i to također utječe na turizam u brojnim aspektima. Ako žene znaju da putuju nekamo gdje će i se teško kretati zajedno sa svojom obitelji, to može biti mjesto koje je prilagođeno turistima, ali nije prilagođeno ljudima koji putuju sa malom djecom ili sa starijim članovima obitelji. Dakle, to uistinu može negativno utjecati kod odabira takvog turističkog odredišta. Dakle, mislim da je to nešto čime se također trebamo pozabaviti, da kako ponekad i muškarci putuju sa malom djecom, tako da je svima u interesu da postignemo odgovarajuću ravnotežu. U ime komisije sada gospođa Duro iz pravnog, pravne službe. Thank you, Mr. Chair. Thank you, the honorable... Hvala predsjedniče i zahvaljujem uvaženim zastupnicima na vrlo zanimljivim komentarima. Što se tiče provedbe direktive o rodnoj ravnopravnosti, kada je riječ o pristupu robi i uslugama, komisija želi naglasiti da su sve države članice donijele mjere kako bi prenijele ovu direktivu domaće zakonodavstvo, te su uspostavile tijela za provedbu. Komisija će nastaviti pratiti provedbu i pružati potporu državama članicama kako bi se ostvario puni potencijal direktive i jednaka primjena diljem Europe. Komisija ne smatra da je nužno da se predlože amandmani na direktivu u ovoj fazi, ali će staviti naglasak na rješavanje preostalih pitanja zajedno sa državama članicama, posebno kada je riječ o području primjene izuzeća od načela jednakosti postupanja. Komisija je pokrenula dva postupka zbog kršenja prava protiv država članica te nastavlja intenzivan dijalog s ostalim državama članicama kako bi se osigurala puna primjena direktive. Komisija je i dalje opredjeljena kako bi se osigurala rodna ravnopravnost diljem Europe i ispravna provedba ove direktive u svim državama članicama. Također će uzeti u obzir bojazni koje je iskazao Europski parlament kako bi se unaprijedila situacija vezana uz rodnu ravnopravnost u Europi. Hvala. Hvala, a sada opet riječ ima izvjestitelj Jens Nilsson. Eh, Hvala. Mm, Zahvaljujem na ovoj raspravi. Ja se radujem vašim amandmanima kako bi se dodatno naprijedio ovaj tekst direktive. Dakle, ovo je mišljenje koje bi trebalo biti kratko i koncizno, e, budući da je odbor FAM nadležni odbor i mora se baviti samo nadležnostima ovoga odbora. Drago mi je da sam čuo da su neki naglasili područje turizma i mislim da bismo mogli na tome dodatno poraditi. Hvala. Hvala lepa. A, e, rok e, za ulaganje amandmana je 8. 9. E, u 12. sati. Idemo dalje da iduću točku dnevnog reda, a to je ulaganja u radna mjesta i rast, poboljšano e, poboljšanje iskorištavanja europskih strukturnih investicijskih fondova. Riječ ima izvjestitelj. Hvala predsjedavajući. A sada ću politički govoriti. Stavić najvažnije e, Hvala, dakle, vrlo kratko. Dopustite mi da vam predstavim najvažnije točke našega mišljenja na izvješće odbora regiji. Kao što ste mogli vidjeti tijekom prethodnih sastanaka, ovo je jedno vrlo važno pitanje e, za koje su zainteresirani brojni zastupnici. Ovih devet točaka da kako nisu iscrpne, ali to je samo početak našeg rada. Htio bih naglasiti da su europski strukturni fondovi dali značajan doprinos poboljšanju infrastrukture. Imamo razne fondove i zahvaljujući njima je promet uistinu postao okosnicom europskog gospodarstva. Međutim, ne možemo ignorirati pogreške koje su počinjene, a bilo ih je. Imamo niz ambicioznih projekata koji su dovršeni, ali isto tako postoje i neke manjkavosti u infrastrukturi, to je posebno uočljivo u pograničnim područjima. Dovršetak mreže TNT neće biti moguć bez učinkovitog korištenja punog potencijala strukturnih investicijskih fondova. Za uspjeh je ključno dobro planiranje. Moramo uzeti u obzir nacionalnu perspektivu, ali isto tako i potrebe regija i lokalnih samouprava, što treba biti bolje ugrađeno u postupak donošenja odluka. Moramo osigurati potrebno stručno znanje i prijenos znanja državama članicama, posebno kada je riječ o velikim investicijama. Trebamo posvetiti pozornost činjenici ne samo da fondove kao takve treba dobro iskoristiti, nego i da se infrastruktura koja se izgradi korištenjem tih sredstava ugradi u jednu veću logičnu cjelinu. Što se tiče središnjih i istočnih zemalja, ovo pitanje je od posebne važnosti, budući da ono određuje proces europskih integracija. A e sada ću rado saslušati vaše mišljenja i nadam se da ćemo uspjeti dovršiti ovaj tekst mišljenja te da ćemo dodati neke važne aspekte koje do sada, koje sam previdio. Hvala. Hvala predsjedniče. Ja također želim zahvaliti Kozmosu na ovom nacrtu mišljenja. Slažem se sa sadržajem njegova mišljenja, međutim imam jedno pitanje. To je pitanje upućeno i tajništvu. U Europskoj komisiji se mnogo radi na načelu da sredstva treba iskoristiti jer će se u protivnom izgubiti. Mislim da je to dobar način rada i koliko sam čuo, to je nešto što se često događa u zemljama središnje i istočne Europe, dakle zemljama koje koriste sredstva iz kohezijskog fonda, možda bismo trebali posvetiti pozornost upravo tom problemu. Šteta je da novac koji mi dajemo za prometnu infrastrukturu ostaje neiskorišten, zato što ljudi dobivaju odobrenja, a isto tako se sastavljaju analize utjecaja na okoliš, a mislim da bi se moglo dodatno poraditi na učinkovitosti regionalnih vlasti. Dakle, možda bismo trebali razmisliti o primjeni tog načela. Hvala. Ah, hvala. Možda samo primjedba. Mi kao parlament mora, donijeli smo odluku da na osnovu iskustva da se projekti odgađaju ili novac je blokiran. Dakle, ili prihvatite se toga ili izgubite novac. Dakle, nije to samo stav komisije, već i nas. Iduća govornica. Hvala predsjedniče. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju na ovom mišljenju. Mislim da je to ide u dobrom smjeru što se tiče našeg odbora, budući da se stavlja naglasak na korištenje strukturnih fondova. Međutim, mislim da bismo mogli dopuniti ovo mišljenje nekim točkama i o tome smo već razgovarali prije ljetne stanke. Prije svega treba ojačati paragraf koji govori o sinergiji među europskim fondovima u prometnom sektoru kako bi se promicala mješovita sredstva što bi pomoglo efikasnom financiranju infrastrukture. Zatim treba naglasiti da tematska koncentracija koja je temelj korištenja strukturnih fondova nešto što ne smije oslabiti mogućnost regija da ulažu u održivi e, promet. Posebno kada je riječ o nekim regijama gdje se ne ugrađuje promet dovoljno u, u tu tematsku koncentraciju. Komisija bi trebala dati više manevarskog prostora regijama. Zatim, efekt poluge financijskih instrumenata vrlo je slab, gotovo nepostojeći u prometnom sektoru, kao što je komisija objasnila kod provedbe mehanizma za interkonekciju u Europi. Subvencije zapravo predstavljaju najbolji financijski instrument za financiranje prometne infrastrukture. U svrhu simplifikacije nakon dobivanja mišljenja više regija čini se relevantnim da se strukturni fondovi ne u obzir kod izračuna državnih potpora. To bi omogućilo da se odobravaju više projekata s obzirom na kompleksnost E, i administrativnu opterećenost kada je riječ o pravilima koje se moraju primjenjivati. Sljedeći govornik. Hvala. Ja ovdje preuzimam dužnost izvjestitelja u sjeni. Želim zahvaliti kolegi na nacrtu mišljenja. Mene uistinu zanima ova tema budući da sam izvjestitelj u sjeni u odboru za regionalni razvoj, tako da imam nekoliko komentara koje bih ovdje želio iznijeti. Prije svega mislim da je uistinu šteta da se u ovom nacrtu mišljenja ne govori o promicanju održive mobilnosti, e, budući da se izvijekom to ne spominje, a moglo bi biti sadržano u tekstu. Što se tiče europskih strukturnih i investicijskih fondova, oni se ne bave nužno prometnom infrastrukturom samo, nego i promicanjem niskougličnog gospodarstva te upravljanjem i ublažavanjem posljedica globalnog zatopljavanja. Dakle, ne radi se samo o prometnoj infrastrukturi u središnjoj istočnoj Europi, nego u čitavoj Europi. Dakle, činjenica da se ovdje spominje samo jedan dio Europske unije također je šteta. Postoje sredstva koja bi se mogla iskoristiti u pametnim prometnim sustavima ili pak u pametnim logističkim rješenjima i održivim rješenjima za gradski promet. Dakle, to su sve pitanja za koje bih želio da se ugrade u ovo mišljenje. Nadalje, evropski strukturni investicijski fondovi mogu se iskoristiti za osnaživanje nekih gospodarskih grana koje se izravno tiču prometa i turizma, inovacije u automobilskom sektoru. Primjerice, tu bi se mogla izgraditi vozila e, kroz e, korištenje sredstava Europskog e, strukturnog investicijskog fonda. Isto tako bi neki željeli da se stavi veći naglasak na e, usluge u turizmu. Mi ćemo predložiti neke amandmane jer želimo imati dobro mišljenje za odbor za regionalni razvoj. Hvala Karima Deli. Hvala predsjedniče. Ja se slažem sa kolegom Matisom. Dakle, trebali bismo prestati glasovati o tekstovima gdje su zacrtani neki klimatski ciljevi. Europski parlament bi kao i komisija trebao imati projekte koji idu u smjeru onoga što mi sufinanciramo. Kada razmotrim prioritete, mogu samo reći da Primjerice, tu su projekti kao što je proširivanje, proširivanje autocesta. Znamo istovremeno da bi trebalo više ulagati u željeznice. U ovom izvješću treba jasno naglasiti investicije za budućnost kako bismo stavili naglasak na multimodalnost, na održivi gradski prijevoz, na prekogranične aspekte, ali isto tako i na nove tehnologije. U svakom slučaju ne mislim da ćemo imati kvalitetno izvješće ukoliko ne uspijemo postaviti pitanja vezano uz tri cilja, CO2, sigurnost, a što se tiče ulaganja, ulaganja moraju barem minimalno smanjiti vanjske troškove, a ne generirati dodatne troškove. Dakle, mislim da bi osnovna poruka u ovom izvješću trebala biti sljedeća. Dakle, mi moramo naprosto zakoračiti u 21. stoljeće. Dakle, ne trebaju nam više veliki infrastrukturni projekti koji, od kojih nema koristi. Moramo imati održivi gradski prijevoz gdje će se otvarati nova radna mjesta i očekujemo od ove poruke da uputimo jasnu poruku komisiji u tom smislu i ja ću da kako pratiti daljnji razvoj događaja jer smatram da naš parlament ima ulogu u tom smislu. Hvala. Ines Sender riječ. Da, hvala. Hvala na ovim e, prijedluzima iz izvješća. Htjela sam istaknuti da postoji problem u odnosu između nacionalnih planova i planova na razini Europske unije. Mi možemo ovdje donijeti odluku u suradnji sa vladama jer je to u konačnici odluka vijeća i možemo razraditi izvrsne planove koji raspolažu financijskim sredstvima koja možda nisu dovoljna, ali ipak ih ima. No, na kraju dana ispostavi se da niti pravci, niti nacionalni planovi su u skladu sa onima europskim. I o tome se govorilo kada je riječ o TNT mrežama i ja sam predlagala da bi trebalo uvesti temu europskih mreža kako bi zemlje članice uskladile sa time nacionalne planove jer vrlo često ovi potonje nemaju nikakve veze sa onima što mi odlučimo ili što odluči vijeće. E, kada je riječ e, o sustavu use it or lose it, e, to je sve teža situacija, naročito kada je riječ o apsorpciji sredstava. Neke zemlje na jugu imaju te mogućnosti, ali su pod jarmom mjera štednje. Dakle, ne možemo sufinancirati te projekte niti sa jednim eurom, a mi u našoj zemlji već zaključujemo proračun sada u rujnu predviđamo bilo kakve rashode sada, čak i prije kraja godine. Dakle, tu postoji problem e, u mogućnosti korištenja tih sredstava. Zatim, nove zemlje članice imaju problema sa rokovima, jer ako ne iskoriste sredstva odmah, a nije lako planirati infrastrukturne zahvate, kasnije više nema vremena niti ima sposobnosti. I, recimo u Rumunjskoj su spominjali pitanje decentralizacije regionalnih fondova i tako dalje. To još nije sve do kraja uspostavljeno. Onda postoje i viškovi kapaciteta, drugdje No, postoje nacionalne obveze koje se ne poštuju. Dakle, postoji veći i širi problem. Trebamo staviti naglasak na to da nacionalni planovi u sklopu europske semestra trebaju prisiliti zemlje članice da poštuju i europske projekte. Evo, neću spominjati granicu na Pirinejma jer ću inače se razplakati, ali znamo vrlo dobro što se tamo događa. A i nacionalni planovi nema nikakve veze s onime što mi usvajamo ovdje. To je tako naše iskustvo i to smo vidjeli kod e, glasovanja. Imamo veliku e, većinu za neke projekte, a onda zemlje članice kaže kažu ne želimo to i mi kao e, sufinancijer e, bez e, pristanka zemlje članice ne, možemo ništa učiniti. Mi, mi želimo kad bismo mi financirali 100% onda bismo mogli i, jamčiti da se projekt 100% ostvari i tako bismo mi mogli određivati što je prioritet. Zapravo nam je potrebna dobra suradnja. Ja sam upravo bio u baltičkim zemljama i njima e, je vrlo bitno da im se provode evropski projekti, ali oni se e, svađaju oko najmanje sitnice. Isto je i sa Njemačkom recimo kada imamo autobusnu liniju koja prelazi granicu. Dakle, kad bismo kod kuće to mogli e, bolje urediti, mogli bismo druge prozivati, ali dok i sami imamo slične situacije u vlastitim zemljama članicama, onda ne možemo to učiniti jedan njemački predsjednik e, e, je rekao nemojte prozivati druge dok sami niste odradili zadaće sada eh, Ana Wagner iz eh, opće uprave regije u ime komisije. Hvala gospodine predsjedniče, dobar dan svima. I želim zahvaliti na ovoj vrlo zanimljivoj i živahnoj raspravi. Drago mi je što sam imala prilike čuti sve te zamisli i također vidjeti da se širi obzor vezano uz ovo izvješće i shvaćam koliko su važne ove rasprave koje čak i izlaze izvan okvira ovog doprinosa. Evo samo još nekoliko kratkih napomena o tri točke. Prva je sveobuhvatan prometni plan. Nacionalni planovi za promet i veze su sada dijelom eksante uvjetovanosti i ovo je prvi puta da je to obavezan preduvjet za sve zemlje članice kako bi mogle doći do sredstava i komisija to smatra doista velikim korakom u pravom smjeru jer je to doista ključan preduvjet kako bi se moglo osigurati dostavu e, sredstava i poboljšati učinkovitost e, sredstava. U ovom kontekstu valjalo bi naglasiti da se to do određene mjere uviđa i u regionalnom e, kontekstu i primjenjuje na održiv promet i to bi se možda moglo više naglasiti. Fondovi pomažu u ispunjavanju jazova, no kao što su već neki zastupnici spomenuli, Važno je prisjetiti se da postoji instrument za povezivanje Europe koji je također važan u ovom kontekstu. Kada je riječ e, o korištenju ili gubitku sredstava, htjela bih e, tome pridodati i pitanje tehničke pomoći. Kohezijska politika pruža takvu pomoć e, vlastima i korisnicima sredstava. Naravno, to podrazumijeva određenu edukaciju i takvi se sustavi koriste od razdoblja 2007-2013 u sklopu ovog instrumenta za prilagodbu koji je osmišljen u prethodnom programskom razdoblju i koji sve više dobija na važnosti, a njegova je svrha upravo educirati upravitelje velikim infrastrukturnim projektima i pružiti znanja koja još nedostaju u zemljama članicama, a koja su potrebna za dovršenje tih projekata. I treće se tiče malih i srednjih poduzeća i potpore istima, a također i potpore korisnicima kako bi isti mogli lakše pristupiti sredstvima. I u ovom kontekstu želim samo istaknuti pitanje pojednostavljenje i inicijativu komisije u tom smislu. Također želim podsjetiti na aktivnosti skupine na visokoj razini za pojednostavljenje koja je upravo osnovana kako bi stavila na raspolaganje potrebna znanja na terenu i prikupila zamisli i promicala rješenja u obliku prijedloga komisije kako bi se olakšala apsorpcija sredstava u okviru europskih uredaba. Naravno, tu ne govorim o dodatnim zahtjevima koja eventualno postoje na, europskoj, eh, na nacionalnoj razini. Hvala. A sada za kraj još izvjestitelj. Hvala eh, i hvala svim kolegama na ovo Dakle, na ovim vrlo zanimljivim napomenama i opaskama, naročito na onima koje se tiču uravnoteženog prometa. U izvješću se govori o važnosti ovih sredstava i fondova za istočnu Europu. Ja se ne bavim isključivo istočnom Europom, ali se pridržavam nasova izvješća. Zahvaljujem na vašim doprinosima, ali podsjećam također da je ovo mišljenje koje se dostavlja drugom odboru, tako da ne smije biti previše opširno. I naravno sve teme koje ćemo se dotaknuti trebaju biti obrađene u raspoloživom prostoru. Hvala u Njemačkoj kažemo da ćemo uskoro to moći vidjeti kako će se odvijati dobro. E, e, e, rok za ulaganje amandmana je 8.9. u 12 sati. Evo time je zaključena ova tema. Zatim idemo na iduću točku. No, izvjestitelja nema. On će uskoro doći i mi ćemo napraviti kratku pauzu. Evo ga, upravo možemo dalje nastaviti. Dobro, možemo nastaviti. gospodin Vandenkamp. Dobro, nastavljamo. E, I uloga turizma povezanog s ribarstvom u diversifikaciji ribarstva. I, i, izvjestitelj je e, došao i njemu dajem riječ. Hvala, gospodine predsjedniče. Poštovani kolege, isprike zbog kašnjenja. Na programu je stajalo da rasprava počinje u 10.30. Ja ovdje imam neke posjetitelje iz Mađarske. Neću duljiti. Odbor za ribarstvo je izradio izvješće, a mi na to izvješće dajemo svoje mišljenje. Dakle, ako se slažete, proslijedit ću svoj tekst kasnije odboru za ribarstvo. Ja sam Mađar, dakle građanin zemlje koja nema izlaz na more, tako da sam morao tražiti pomoć od kolega koji imaju iskustva sa ribolovom na otvorenom moru. Mislim da postoji sve više veza i sve uža veza između politike turizma i ribarstva. Mi u ovom odboru možemo dati značajan doprinos radu odbora za ribarstvo jer S obzirom na tu postojeću vezu između tih područja možemo osigurati nova radna mjesta, a možemo također i proširiti obzor odbora za ribarstvo. Ribolovni turizam postoji u nizu zemalja članica, u raznim oblicima i ima sve veću važnost, naročito u mediteranskim zemljama. Riječ je o turizmu koji podrazumijeva određene aktivnosti na moru, e, rekreativni ribolov, udičarski turizam, ribolovni turizam. I mnogi kolege su istaknuli ulogu onih koji imaju nadležnosti u turističkoj politici i u politici za ribarstvo. U našoj strategiji za turizam i ribarstvo naglašava se važnost održivog turizma u politici turizma. Postoji jedna aplikacija koja sadrži sve konkretne informacije o raznim regijama, a to uključuje također e, i informacije o lokacijama gdje se možete baviti ribolovnim turizmom. Dakle, to je sektor koji može ponuditi nova radna mjesta i stoga je važno povesti računa o tome u tom izvješću. Čini mi se da se kolege slažu s time. Prisjetimo se posljednjih 10 ili 20 godina i vidjet ćemo koliko se razvilo ribarstvo, koliko su se razvile male ribarstvene zajednice i koliko je važan ribolov za turizam. Nakon razdoblja masovnog turizma, sada se turizam premješta u sve udaljenija i izoliranija područja i to otvara nove mogućnosti određenim teritorijima. Tu naročito mislim na mogućnosti koje nude ribolovni turizam i udičarski turizam. Dakle, to je jedan ekološki vid turizma koji štiti okoliš i to treba naglasiti. U ovom dokumentu htio bih dati jednu jednoznačnu definiciju ribolovnog turizma za sve zemlje članice. U Irskoj, Poljskoj i Rumunjskoj e, rekreativni ribolov se sve više širi, tako da tražimo od komisije da ispita učinke ribolovnih aktivnosti na određena područja. Kada je riječ o mogućnosti financiranja iz eh, sredstava Europske unije. Tražimo da se istraži eventualna primjena takvih sredstava u ovom kontekstu. Dakle, da se osmisle određeni oblici financiranja imajući u vidu ribolovni turizam. Treba uspostaviti paneuropski dijalog između različitih e, resornih i regionalnih organizacija. Također, ovaj oblik e, turizma treba imati veću vidljivost na web stranicama Europske unije, ali također i na specijaliziranim e, web stranicama. primjerice na stranicama koje navode destinacije za ribolovni turizam. Tu mislim recimo i na e, portal za mala i srednja poduzeća gdje bismo htjeli dodati poveznicu na ove manje oblike aktivnosti koje su vezane uz ribolovni turizam i hvala vam na vašoj pozornosti. Sada ću pažljivo saslušati ono što kolege imaju za dodati. Hvala. E, izvjestitelj u sjeni nije ovdje, ali Vin Panda Kamp. Ehm, ik zelf hou absoluut niet van vissen, want ik ben... Eh, hvala. Ja baš ne volim ribolov. Zapravo bojim se vode. No, živim e, na moru u Scheveningenu, blizu Haga. I tamo imamo brojne aktivnosti ribolovnog turizma koje se odvijaju u tom području. Neki ribari bi se htjeli baviti ribolovnim turizmom. Imamo prave ribare koji se bave isključivo ribarstvom, a imamo i ribare koji diversificiraju svoje djelatnosti. Ovo je lijepo mišljenje. E, samo se nešto pitam. Evo, samo trenutak da nađem članak. Dakle, deveti članak. Pitam se Ne bi li se mogla sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo koristiti i za potrebe promicanja ribolovnog turizma? Tu bismo mogli ispitati tu mogućnost, no ne bih htio da zapravo dva puta naštetimo ribarskom sektoru u nekim zemljama upravo na taj način. Dakle, moje je pitanje Ulazite li to u ciljeve ovoga fonda ili trebali izmijeniti njegove ciljeve? Hvala. Danke sehr. Jetzt Robert Robert Hvala. Ja ću zamijeniti našeg izvjestitelja u Sijeni. Pozdravljam ovo izvješće jer je ono važno radi diversifikacije gospodarskih djelatnosti u lokalnim zajednicama i time se stvaraju nove mogućnosti prihoda za obitelji i promiču se zajednice koje žive od ribarstva. Želimo naglasiti da jedna od prepreka ribolovnom turizmu su administrativna opterećenja za male brodice i također E, cijena remonta ribarica u cilju usklađivanja sa standardima u turizmu. U europskoj mreži ribolovnih područja treba promicati dijalog između lokalnih akcijskih skupina za ribarstvo i zainteresiranih lučica. Stručnjaci za ribarstvo bi trebali surađivati i sa stručnjacima za turizam kako bi ispitali mogućnosti financiranja eventualnih projekata, eventualno iz Fonda za pomorstvo u cilju diversifikacije ribolovnih djelatnosti. Evo, to se nadovezuje na ono što je rekao prije naš izvjestitelj u Sjeni. On napominje da lokalne akcijske grupe u ovom sektoru trebaju nastaviti surađivati i iskoristiti sve mogućnosti koje nudi Fond za pomorstvo i ribarstvo. Međutim, ne slažemo se sa prijedlogom pružanja konkretne potpore inicijativama u e, ribarstvenim zajednicama koje promiču žene. To je e, sličan razlog našem prethodnom nesudjelovanju. Hvala, gospođa Bilbao Barandisa. Hvala. Ja ću ponovno uzeti riječ u ime kolegice Majsner koja je naša izvjestiteljica u Sijeni u ime kluba ALDE. Mi pozdravljamo ovo izvješće i inicijativu u ovom pitanju. Mi smatramo da je važno ojačati lokalna poduzeća u područjima kojima treba dati gospodarske poticaje. Turizam i ribarstvo se dobro slaži, imamo veliki broj obiteljskih poduzeća koja se mogu uklopiti E, u ribarstvu koja se mogu uklopiti također i u turizam. Također to nudi i zanimljive mogućnosti upravljanja prostornim planovima. To je oblik turizma koji također nudi dodatne izvore prihoda. Izvjestiteljica u Sjeni ističe dva članka, sedmi i deveti, koji se odnose na glavne izazove, a to se tiče konkretne provedbe. Za sada postoje nacionalne sigurnosne odredbe u tom smislu i kada se jedno poduzeće želi proširiti na djelatnost turizma, tu nailazi na određene poteškoće. Tako da e, ribari nailaze na velike prepreke kada se žele baviti turizmom. Primjerice u Njemačkoj je stotinu poduzeća iskazalo interes za ulaganje, ali ne mogu izgraditi nove brodice i postaviti nove instalacije zbog strogih e, sigurnosnih odredaba, te da poduzeća bi htjela koristiti sredstva iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo kako bi remontirala svoje brodice na e, odgovarajući i razuman način koji je u skladu sa stvarnošću. Kako bismo pomogli ribarima. Trebamo ih podržati u njihovoj poduzetničkoj djelatnosti i zbog toga želim e, tu posebno naglasiti je 21. i 22. Na kraju stoji da treba omogućiti dodatnu edukaciju, naročito u pitanjima bavljenja turizmom kao što je i navedeno u ovim e, stavcima. Dakle, to je ono što je htjela naglasiti kolegica Majsner. I želim još nešto pridodati u svoje osobno ime. Mi se slažemo sa potrebom diversifikacije djelatnosti u području ribarstva. No, smatram da ne smijemo promijeniti fokus ovog izvješća u odnosu na smisao Fonda za pomorstvo. Ja sam i članica odbora za ribarstvo. Kada govorimo o diversifikaciji govorimo o ribarstvu, o lokalnoj gospodarskoj grani koja ima vlastiti snažan identitet i koja može ponuditi drugačiji turizam, ali također je u velikim poteškoćama, jer u ovom trenutku nemamo dovoljno kvota za ribarstvo i za postizanje održivosti u poduzeća u sektoru ribarstva. Radimo mnogo na održivosti okoliša, na očuvanju resursa kako bi ribarske flote koje žele i dalje loviti imale svoj prihod. Dakle, pravi izazov je u ovim proturječnostima. Kada govorimo o korištenju fonda, govorimo o omogućivanju korištenja tih sredstava ribarskim poduzećima koja nemaju dovoljno prihoda čitavu godinu i koja bi se trebala diversificirati. Dakle, ne govorimo o poduzećima koja žele proširiti svoju djelatnost na neke djelatnosti koje nisu vezane za ribarstvo. Govorimo o ribarstvu. Oni koji se ne bave ribarstvom trebali bi koristiti druge fondove, druga sredstva. To bi bila nova poduzeća koja se bave turizmom kao djelatnošću, a ne ribarstvom. Dakle, postavljeno je pitanje ko ima pristup ovome fondu. Dakle, to se slažemo, to bi mogla biti mogućnost za diversifikaciju gospodarske djelatnosti, ali treba se usredotočiti na ribarski sektor i na ribare koji zbog nesigurnosti i nedostatka kvota se moraju diversificirati, a za to im trebaju novčana sredstva za prilagodbu. Jer naravno nije lako prilagoditi brodicu ribolovnom turizmu koja može loviti samo e, tri mjeseca godišnje ili prilagoditi za druge ribarske djelatnosti ili za, e, za turizam. Ribarima treba pomoći u tome i zato su ta sredstva. Također je edukacija doista važna. Treba educirati ribare o pristupu sredstvima kako bi oni mogli stvoriti prihod i radne mjesta i kako bismo mogli očuvati jedan sektor koji želi živjeti od ove djelatnosti. I na kraju treba tu posjetiti na ulogu žena u ribarstvu. Uloga žena je od iznimne važnosti i one su u brojnim priobalnim zajednicama omogućilo očuvanje ove djelatnosti. Kada je riječ o diversifikaciji i zanimanja, to zapravo ne dopire do njih i na to također trebamo obratiti pozornost. Trebali bismo također i razgovarati o tome što je to rekreativni ribolov, jer u brojnim zajednicama vidim da i ribarice i nautičke brodice zapravo su brojnije od samih ribarica i one nude također mogućnost ribolova i trebamo analizirati učinak rekreativnog ribolova na ribarstvo, na gospodarsko, gospodarski ribolov. U nekim slučajevima zapravo rekreativni ribolov e, izlazi van kvota. Dakle, tu postoji čitav niz pitanja koja treba razriješiti, naročito kada je e, riječ o zaštiti ribarstva kao gospodarske grane. Hvala. E, Hvala predsjedniče. Želim se ispričati u ime izvjestiteljice u Sjeni, Jill Evans ona nije mogla doći na današnji sastanak, ali vam čestita na ovom izvješću. Međutim, htjela bih skrenuti vašu pozornost na turizam vezan uz ribarstvo. Dakle, ono što je najvažnije jest odgovoriti na zahtjeve zaštite prirodne baštine. Dakle, zaštita prirodne baštine mora biti prioritetna za održivi oblik turizma. Turizam koji je vezan uz ribarstvo mora biti predmet koordinacije zajedno sa lokalnim ribolovnim naporima i zato bi trebalo na lokalnoj razini definirati potrebe i mjere koje će se donijeti u svrhu zaštite našeg planeta. Ova tema je istovremeno relevantna, ali ne smijemo zaboraviti obalni i otočki ribolov i također riječni ribolov te ribolov u jezerima. Mislim da treba uzeti u obzir sve ove mjere kako bismo se mogli prilagoditi situaciji. Hvala lijepa. Sada Dobroka Šujca. Dankeschön, prezident. E, želim pozdraviti ovo izvješće i kao izvjestiteljica u sjeni uglavnom se slažem sa ovim tekstom. Smatram da je e, jako važna veza između turizma i ribarstva, posebno malog ribarstva. Obzirom da dolazim iz Hrvatske sa juga iz Dubrovnika. Mislim da eh, je malo ribarstvo, obalno ribarstvo jako važno za razvoj eh, lokalnog i regionalnog turizma. Eh, za vrijeme pregovora za ulazak pristupanja u Europsku uniju donijeli smo neke, prihvatili smo neke propise koji ne odgovaraju lokalnoj zajednici moram reći i nadam se da ćemo tijekom vremena pa i ovo izvješće da će pomoći da promijenimo neke odredbe gdje smo ugrozili rekreacijski ribolov, gdje smo ugrozili identitet lokalnih zajednica obzirom da neka mjesta žive isključivo na temelju e, od tog e, ribolova. E, mislim da je vrlo važno da kulturna baština bude također e, u prvom planu jer kad govorimo o, o, očuvanju identiteta lokalnih zajednica onda je način na koji e, ljudi žive u lokalnim zajednicama je i malo ribarstvo. Smatram da je neophodno važno da Europski fond za pomorstvo i ribarstvo prepozna takve e, male ribare i diversifikaciju također smatram važnom, samo nije laka prilagodba vezano za način e, e, ribolova, vezano za e, oblik i tip brodova i tako dalje. U svakom slučaju današnji turist, današnji turisti su drugačiji. Ima puno turista koji žele netaknute ruralne i obalne destinacije i one su danas vrlo privlačne i one postaju glavni izvor prihoda u tim lokalnim zajednicama. Stoga je vrlo važno da smo i mi to u Europskom parlamentu prepoznali i da u tom smjeru ide ovo izvješće. Nadam se uz neke male amandmane da ćemo prihvatiti i ovaj nacrt e, izvješća. Zahvaljujem još jedan. Hvala e, za u komisije e, i opće uprave more. Gospođa iz komisije Hvala. Hvala na riječi. Kao što odbor dobro zna, komisija je naznačila da je priobalni pomorski turizam jedan od glavnih izvora radnih mjesta i gospodarskih djelatnosti, tako da je usvojena u tom smislu strategija 2014. godine koja donosi aktivnosti koja treba provesti na svakoj razini kako bi se omogućio plavi rast e, lokalnog turizma. To omogućuje također e, diversifikaciju djelatnosti u tom smislu i promiče e, održivost i diversifikaciju turističke ponude. U tom smislu smo pokrenuli čitav niz projekata kojima je cilj stvaranje transnacionalnih turističkih destinacija u Europi i također pridajemo veliku važnost povezivanju ribarstva i turizma i to se čini zahvaljujući potpori višegodišnjeg financijskog okvira e, zahvaljujući zajedničkom upravljanju. Drugi aspekt zajedničkog upravljanja tiče se zemalja članica i takozvanog e, lokalnog razvoja pod vodstvom lokalnih zajednica. Time se nadovezujemo na prethodno provedbeno razdoblje 2007-2013 godina i tada je osnovano više od 300 flagova u 21 zemlji članice. Prije tri godine više od 80% tih lokalnih akcijskih grupa je prepoznalo aktivnosti vezane uz turizama koje e, su glavni prioritet u tim zajednicama. Još jedan e, cilj e, VOFA i flagova je osigurati diversifikaciju djelatnosti ribara. Time će se povećati njihov prihod i e, također istovremeno dati doprinos očuvanju ekološke održivosti resursa. Zbog toga VFO financira e, projekte koji dodaju vrijednost lokalnim proizvodima i također promiču pomorstvo, ribarstvo i poljoprivredu i razvoj ribolovnog turizma. Također e, želim vam staviti na znanje da u okviru VFO-a imamo poseban članak 30. koji daje mogućnosti ribarima za prijavu za dobivanje financijske pomoći za remont brodica i prilagodbu istih e, u brodice koje se mogu koristiti u turističke svrhe. Dakle, zemlje članice trebaju odlučiti hoće li zatražiti tu potporu, ali ona postoji. Zatim edukacija. U, imamo također članak koji daje mogućnost edukacije i obrazovanja i savršavanja mladim ribarima. Evo, još nekoliko napomena koja su je osvrčena izvješće. E, evo, to je bilo nekoliko napomena koje će odgovoriti na vaša pitanja. U točki 11. kada je riječ o potrebi za analizom e, socioekonomskog učinka rekreativnog ribolova na turizam, imamo mjere za promicanje diversifikacije, što znači i turističke djelatnosti u e, ruralnim područjima i u poljoprivredi. Dakle, imamo također jednu evaluaciju koju provodi komisija i koja želi procijeniti način na koji možemo uvidjeti učinak ovih mjera. Točka 11. kada je riječ o učinkovitosti europskih aktivnosti u ribarstvu i ribovu, 2014. godine jedna studija je ocijenila učinak ekonomske diversifikacije na ribarske zajednice koju je naručila komisija i u studiji je naglašeno da 5500 projekata je razvijeno 2013. godine kojima se poduprala diversifikacija djelatnosti u ribarstvu. Studija je dostupna na internetu. Kada je riječ o točki 19. izvješća, komisija razmatra jačanje kroz Farnet veze između održivog turizma i diversifikacije ribolovnih područja. To će omogućiti Farnetu organizaciju sastanaka i susreta sa suržacima iz turizma, lokalnim akcijskim grupama i drugim vlastima na paneuropskoj razini. Nadamo se da će to potaknuti razvoj još boljeg i održivijeg turizma. Naša suradnja sa odborom za turizam je omogućila e, upravo ono što je navedeno u točkoj 20. To je, možda bi kolega o tome iz, e, iz htjeli nešto više dodati. I hvala još jednom na pozornosti. Želim zahvaliti izvjestitelju na mišljenju i na vašim komentarima i nadamo se vašim daljnjim doprinosima kako bismo poboljšali turizam i ribolovni turizam. Hvala, riječ ima izvjestitelj. Hvala. Gospodine predsjedniče, uvaženi kolege, hvala na ovim korisnim komentarima. Dio toga je već ugrađen u tekst, a dio toga ćemo uvrstiti. A još jednom želim izraziti nadu da ćemo zadovoljiti želje sviju što prije. Mi ćemo prenijeti sve te želje odboru, a sada sa zanimanjem iščekujem vaše danje prijedloge i nakon toga ću predati konačnu verziju mišljenja. Hvala. Hvala. Rok za ulaganje amandmana je 13.9. u 12 sati. A sada dolazimo do iduće točke, to je homologacija motornih vozila i njihovih prikolica te sustava sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila. Izvjestiteljice Deli i njoj dajem riječ. Euh, Hvala lijepo predsjedniče. Žao mi je što nisu svi kolege ostali kako bi čuli ovu temu, budući da je riječ o izuzetno važnoj temi. Mišljenje koje ćemo usvojiti u studenom vezano uz nadzor tržišta motornih vozila od ključne je važnosti. Dakle, želim još jedan put ustrajati na toj riječi. Mislim da je to od ključne važnosti. Naime, ovdje imamo jednu uredbu koja će imati veliki utjecaj na automobilsku industriju, no isto tako se nadam da će pozitivno utjecati na naše zdravlje, klimu i sigurnost. Biću vrlo jasna. Nakon afere Volkswagen zatražila sam da se u mom klubu osnuje jedno istražno povjerenstvo i želim zahvaliti ostalim klubovima na potpori. Dakle, to je sada uspostavljeno. Oni koji sudjeluju u tom istražnom povjerenstvu, a ima nas mnogo koji smo ovdje u ovoj dvorani, znaju koliko je to korisno i što smo zapravo do sada naučili, to je da države članice i komisija prepuštaju e, sudbini da postoji sustav gdje su prijevare moguće, gdje postoje razlike između stvarnih emisija, dušičnog oksida i CO2, gdje uistinu dolazi do visine deset puta veće od normi propisanih za pojedina vozila. Istovremeno te podatke potvrđuju i nacionalna istražna povjerenstva koja su osnovana u više država članica i sva su došla do istog zaključka, a to je da naš protikal protokoli za certifikaciju i nadzor nisu dovoljno kvalitetni. Velik broj automobila koji su stavljeni u opticaj u Europi, a koji su prošli testove e, temeljem e, važećih europskih propisa i koji su certificirani kao sukladni slijedom testova, već sada više ne poštuju norme i to već nakon nekoliko prijeđenih kilometara. Ovdje ne želim e, prokazivati na nekoga, mislim da će to biti e, da će to biti zadaća ovog istražnog odbora EMIS, međutim ono što možemo reći je da postoji sustav koji nije u općem interesu Evropljana. Dakle, što podrazumijem kada kažem sustav? Da ću vam konkretan primjer. Afera Volkswagen pokazala je da postoje mjere e, koje su nezakonite. Dakle, defect device, ali isto tako postoje i zakonite mjere koje su predviđene uredbom 715 2015. godine koje omogućuje dezaktivaciju sustava pod određenim uvjetima za vrijeme samog testa. I ta e, dezaktivacija zapravo mijenja rezultate testiranja e, i mi smo jedini koji imamo takvu praksu jer primjerice u SAD-u takva praksa ne postoji. Takva dezaktivacija dovodi do razlika koje su ustanovljene za vrijeme stvarnih uvjeta vožnje te e, onih u laboratorijskim uvjetima. Dakle, morali smo pričekati 2017. godinu dok nije stupila na snagu mjera RDE kada je ustanovljeno da nam treba jedan detektor na ispušnom e, dakle, dijelu kod ispušne cijevi. Dakle, to je nešto što ima e, odraza na naše birače i na potrošača. Drugim riječima, potrošači dobro znaju kako stvari funkcioniraju. Dakle, vi kupite automobil koji, dakle, primjerice troši 6 litara po, na 100 km. Dakle, već od samoga početka vi primjećujete da trošite 20 do 40 puta više i mislite da je to normalno. Međutim, to nije normalno. Ne možemo e, tolerirati ta prekoračenja jer kada je riječ o onečišćavajućim emisijama, to je nešto što je zapravo zadržano za 600 tisuća smrtnih slučajeva e, zbog zagađenja zraka. sam NOX je zaslužan za 70 tisuća smrtnih slučajeva prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Dakle, što se očekuje od nas. E, evropski građani očekuju da zajamčimo poboljšanje kakvoće zraka. Nema nikakvog smisla da ovdje na europskoj razini proizvodimo različite norme, primjerice Euro 5, Euro 6, što bi trebalo smanjiti emisije dušičnog oksida ukoliko nemamo precizan regulatorni okvir koji će omogućiti predstavnicima industrije da ispune te norme. Što još očekuju od nas naši građani? Oni očekuju transparentnost i neovisnost u postupku homologacije, također očekuju uspostavu novog sustava nadzora tržišta koji će biti učinkovit. Trenutno ne postoji takav sustav, međutim moramo imati sustav kako bismo imali kontrolu tijekom čitavog životnog ciklusa automobila kao što se to radi u SAD-u. Krajnji cilj trebao bi biti da se vrati povjerenje potrošača i industrijske i automobilske industrije. Međutim, u ovom izvješću nije cilj e, da mi provodimo nekakve policijske aktivnosti u odnosu na proizvođače, to je uloga istražnog odbora EMIS i upravo gradonačelnici velikih gradova E, su se obratili sudu Europske unije. Ja sam ovdje predlažila e, poboljšanje mjera za postupak e, kontrole i općenito sustava kontrole kako bismo ponovno imali jednu vjerodostojnu dakle jedan vjerodostojan sustav. Dakle, ja sam predložila amandmane kojima bi se trebao značajno smanjiti rizik nove afere Dieselgate treba nam neovisno europsko nadzorno tijelo koje će provoditi vlastite testove, nešto poput Američke agencije za zaštitu okoliša, EPA. Zatim treba nam novi sustav sankcija koji bi se provodio posvuda u Europi kako bismo mogli imati isti sustav za naknadu štete u slučaju da se ustanovi neki problem. Zatim e, homologacija vozila. Moramo imati ujednačene propise, e, mora biti jasno koja je odgovornost proizvođača, dakle u svim zemljama ako ne postoji jasna podjela odgovornosti, moramo imati Dakle, neovisno o tome transparentnost i neovisnost pojedinih aktera. Zatim tu su neke amandmani koji se tiču nadzora tržišta. Sam predložila da se osnuje jedinstveno europske tijelo koje će imati proračunska sredstva koje odgovaraju njima, koje će imati stvarne ovlasti. E, to nadzorno tijelo trebalo bi u najmanju ruku zahtijevati od nacionalnih tijela da se povuku e, vozila za koja se sumnja da imaju određene e, probleme prilikom testiranja. Sljedećih nekoliko dana također namjeravam e, predložiti novi skup amandmana. Naime, ja sam pratila rezultate rada istražnog odbora i dakle takva istražna povjerenstva, odnosno odbori su već osnovani u nekoliko zemalja, posebno u Francuskoj. Zaključci i preporuke iz pojedinih izvješća pritom mislim na ono iz Francuske, pristigli su tijekom ljeta, tako da to nismo mogli ugraditi u tekst izvješća. Međutim, neki od njih uistinu zaslužuju da ih se stavi u amandmane. Kao prvo, obvezan pristup softveru vozila za vrijeme kontrole, jer samo u takvim uvjetima može se otkriti dakle nazočnost takvih e, softvera koji su problematični. Ako želite dobiti više informacija, ja vas mogu uputiti na to izvješće. Predsjedniče, ja sam govorila nešto duže od pet minuta, no mislim da ovo izvješće treba biti na razini očekivanja europskih građana. Hvala. Hvala. E, sada bi trebao sada će reći dobiti Robert Zile koji mora na odbora. Hvala. U ime gospodina Tašinovskog koji je izvjestitelj u sjeni za ovo izvješće želim reći nekoliko riječi o ovom izvješću. Automobilska industrija igra ključnu ulogu u smislu pokretanja rasta i stvaranja radnih mjesta u Europi, no nažalost skandal Dieselgate je ograničio tu mogućnost. No, Mm, slučaj Volkswagen e, nije bio promašaj vlasti koji su nadležne za homologaciju. Zbog toga trebamo iznaći jedan uravnoteženi pristup. Sam prijedlog komisije uvodi nove razine nadzora, što zapravo pridonosi administrativnom opterećenju nacionalnih vlasti, recimo eh, period eh, homologacijskih eh, tijela u zemljama članicama. Dakle, u tom smislu naš izvjestitelj u Sjeni, a to je političko pitanje, ne podupire prijedlog uspostavljanja nove europske razine nadzora. No, inače, želim zahvaliti izvjestitelju na nacrtu mišljenja i očekuje sa zanimanjem dalje pregovore. Hvala. Hvala. Ivana ima riječ. Hvala predsjedavajući. To je bila tema e, koja se tiče cijelog europskog gospodarstva. E, naravno i zaštita okoliša i zdravlje naših građana i građanki no to se ne samo na stvarne emisije iz već e, na mnogo toga više i E, gospođa Deli je donijela raspravu za odbora EMIS u ovaj odbora, no samo je dio cijeline koliko je sve toga potrebno e, da bi se homologiziralo vozilo. E, to je tehnički dokument od 400 strana vrlo tehničkog teksta kojeg moramo Um, proraditi. E, tu se radi e, e, i o mnogim prikolicama i zasebnih tehničkih jedinica. Dakle, moramo paziti na sve granične vrijednosti koje se navode. Hvala kolegici Deli na prijedlogu i mi ćemo na njega reagirati. Iznimno je bitno da Eh, eh, homologaciju eh, uskladimo u cijeloj Europi transparentnost mora biti na prvom mjestu i s jedne strane mora stajati proizvođač automobila kojem treba neovisni ispitivač e, koji će potvrditi da ono što je ugređeno u vozilo e, odgovara standardima i e, kao i ujedno računalni sustav u automobilu, a to je upravo bio onaj dio gdje je došlo do prijevera. Dakle, to su podaci koje mora imati proizvođača automobile. Dakle, ko daje cijenu koji su sustavno relevantni podaci koji se mogu isključiti i uključiti i moramo pronaći propis koji e, će stajati na raspolaganju zemljama članicama i njihovome tijelu koje može provoditi ispitivanje. E, mislim da takvu homologaciju ne možemo garantirati na vječnost e, nego da bi se ona morala ponavljati nakon određenog vremenskog roka. E, emisije u stvarnoj vožnji to je bez, e, to je neupitno e, i onda zatim aerodinamika određenih vozila i oni trebaju imati granične vrijednosti. Trebaju nam isti kriteriji diljem cijele Europe E, moramo e, ostvariti suradnju tehničkih službi. I do sad je komisija provodila taj e, proces ispitivanja, trebala bi ga zadržati ali trebamo raspravljati e, e, o tome treba li nam nadzorno tijelo na razini cijele Europe. Meni, e, po mom mišljenju, ne treba, ali treba jasno razdvojiti nadzorno tijelo proizvođača automobila i tehničku službu kako ne bi mogli nastati sukobi interesi Gospođa Deli eh, je spominjala i pristojbe. Ne znam kako ćemo to uobličiti. Eh, eh, nadam se da ćemo nekako uspjeti da se mogu tvrditi ujednačene pristojbe. Mislim da će tu biti problema. Bitno je da unutar Europe imamo E, isti okvir za proizvodnju automobila, za homologaciju automobila i, e, ispitivanje e, za funkcioniranje vozila u stvarnim uvjetima vožnje, ne samo s obzirom na emisije. Radujem se sa, na raspravi o kolegicom Deli. Govorili smo o transparentnosti i ja se nadam da će biti i izvjestitelji u Sijeni pozvani kada bude trebalo raspravljati o tehničkim pitanjima. Neki su rekli da bi trebali prvo pričekati rezultat rada odbora emise. Mislim da to nije naročito potrebno jer mi ćemo e, tekuće podatke koje EMIS bude dao uključiti, e, no mi moramo brzo djelovati jer se u Europi dnevno homologizira oko tisuću novih automobila na dan i e, moramo onda stvoriti uvjete kako ne bi došlo ponovo do sličnog skandala. Hvala. Sada sljedeća govornica. Hvala, ovo je uistinu vrlo aktualno pitanje e, koincidira sa osnivanjem istražnog povjerenstva. Vrlo je bitno da se odbor za promet e, postavi u vezi s ovom, e, s ovim mišljenjem i žao mi što mi možemo samo dati mišljenje što nemamo zapravo podijeljenu nadležnost sa ostalim odborima. Slažem se s onime što je rekla izvjestiteljica, samo da se vratim na pitanje istražnog povjerenstva. Mislim da smo tu naučili nešto, a to je da jedinstveno tržište bez usklađenih pravila, i zajedničkog nadzora predstavlja uistinu veliku opasnost. Građani i potrošači su ovdje najviše izloženi budući da su oni žrtve zakađenja zraka. Ono što vidimo je da nam treba više Europe i bolja Europa. Povlačenje automobila ne mogu donositi individualno države članice, budući da neki automobil može završiti u drugoj državi članici. Zato ne mogu postojati smješne sankcije u slučaju prijevara, niti proizvođači mogu tražiti homologaciju tamo gdje je to najjeftinije i najpraktičnije, nego tamo gdje e, vlasti najmanje provode standarde. Trebaju jasna, harmonizirana, transparentna pravila Treba nam nadzor na europskoj razini, standardizirani testovi koji uključuju testove u stvarnim uvjetima i to se mora primjenjivati svugdje u istim uvjetima i moramo stati na kraj brojnim sukobima interesa koji postoje u čitavom lancu certifikacije. Tijela moraju biti neovisna od proizvođača i tehničkih službi. Nadzor i kontrola tržišta moraju biti efikasni, neovisni i to je uistinu nužno. Dakle, nužno je da postoji neovisnost. Čak i nakon izdavanja potvrde o sukladnosti, vozila koja su već dugo u opticaju moraju ispunjavati naše sigurnosne i ekološke norme, a to vrijedi i za e, tehničke kontrole. Dakle, rokovi su probijeni, postoji pritisak da se e, postupak odradi brzo prije nego što se dobiju rezultati istražnog povjerenstva, no mislim da je važno da se zadrži ta veza i da ne idemo prebrzo dok ne dobijemo rezultate rada istražnog povjerenstva. Drago mi je bilo čuti da je izvjestitelj u sjeni e, rekao e, isto to. Dakle, mislim da je važno da uistinu dobijemo norme koje će biti u skladu sa sadašnjim spoznajama i mislim da je ovo vrlo važno budući da je riječ o povjerenju europskih građana i potrošača. <clears throat> Hvala kolega Bah, e, dobro. E, hvala predsjedavajući. E, ne trebamo ukazivati na senzibilnost i važnost ove teme. To su već kolege iscrpno napomenule. Ja bih e, rekao da postoji e, mnogo službi e, za homologaciju za odobrenje koje se drže na propise. One su akreditirane i redovito su pod nadzorom. Ono što nedostaje jeste praznina u postojećem zakonodavstvu i naš je glavni cilj da to uklonimo. E, e, kolegica e, Karima predlaže amandman 14 gdje se predlaže razdvajanje tih nadzornih tijela i Mislim da trebamo biti veoma oprezni. Karima je to izbrisala. Tu se govori o provedbenim aktima. Mi smo kao parlament s tim imali loših iskustava ono što su kolege rekli o novom nadzornom tijelu kao što ga Karima predlaže, morali bismo opresno postupiti u formiranju uh, takvog tijela. Europsko uh, nadzorno tijelo da, ali ne neko super uh, nadređeno ispitivačko tijelo ne da e, ja e, ne smatram da bi e, svaka zemlja članica trebala to, odnosno da bi eh, jedna zemlja članica mogla eh, kontrolirati što radi nadzorno tijelo u nekoj drugoj zemlji članici, tako baš ne doživljavam Europu. Mislim da bi to dovodilo do sukoba. Eh, št Werner Kuhn je govorio o prikolicama u Europi ima E, mnogo malih i srednjih poduzeća koji su proizvođači malih e, serija i e, uz svo razumijevanje za to da treba kontrolirati velike proizvođače uzmemo u obzir da ima mnogo malih proizvođača kojima je potrebna fleksibilnost kako bi mogli dalje normalno poslovati i Bilbao. Hvala. Htjela sam e, prinijeti tekst našeg izvjestitelja u sjeni koji nije danas ovdje. Klub Alde. E, slaže se e, s potrebom izdavanja europskih uvjerenja, a ne nacionalnih uvjerenja. Zatim pitanje odgode kako bismo se uskladili sa radom odbora EMIS. Pa naravno da treba pričekati njihove konkretne rezultate. Hvala. Gospođa Jalesender. Hvala. Ja se slažem sa svim prijedlozima, naročito sa pitanjem vremenskog kalendara. Ne smijemo požurivati sa ovime dok istražno povjerenstvo ne zaključi s radom. To institucionalno ne bi imalo smisla. Također se slažem s time da bismo trebali surađivati sa odborom INTA jer smo sudjelovali i u cjelokupnoj raspravi o Euro 5 ili i Euro 6. Tako da mislim da bismo se trebali snažnije uključiti u cijelu raspravu. Prevencija je od ogromne važnosti. Ne smijemo biti naivni, znamo kako je situacija u industriji, ne samo ovdje, nego i preko Atlantika. Nemojmo dopustiti Amerikancima da se prave anđelima koji nas spašavaju uz pomoć njihove agencije za zaštitu okoliša. Njemački inženjeri su išli provjeriti zašto su njemačka vozila učinkovitija kada je riječ o emisijama NOx-a u SAD-u i tako su naišli na ovu prijevaru. Njemački inženjeri su to otkrili. Dakle, trebamo biti oprezni i ne upirati prstom u cjelokupnu europsku automobilsku industriju. Trebamo biti vrlo pažljivi. u nekim zemljama sklapamo manje automobile, tako da ona troše manje goriva, imaju manji učinak na okoliš. Tako da i o tome treba povesti računa. Možda bismo mogli predvidjeti jednu prvu fazu smanjenja emisija, ali kasnije bismo mogli razgovarati i o smanjenju potrošnje goriva, recimo 3 litre na 100 km. Tu bi trebalo predlagati također projektiranje manjih automobila. Ako budemo sklapali manja vozila koja manje troše a budemo snosili posljedice pogrešaka matičnih poduzeća i drugih poduzeća, to bi bilo doista strašno. Trebamo dakle povesti računa o SAD-u ili recimo razmisliti o Tesla vozilima i vidjeti što rade u tim pogonima. Dakle, ne smijemo mi trpjeti zbog odluka koje su donijeli drugi. Tu imamo i električna vozila i to je sve divno i krasno pod uvjetom e, da su ona doista zelena i da budu zelenija nego što sada jesu. Strateške odluke automobilske industrije su vezane i za odluke zemalja članica. Slažem se s onime što je rekao gospodin Bach. Govorimo o europskom krovnom tijelu, no njega neće biti lako uspostaviti zbog tržišnog natjecanja u industriji. Ono jest dobro jer ide na korist potrošačima, a također otvara mogućnosti i djelatnicima u tom sektoru. I naravno tu je čitavo pitanje poslovne tajne i inovacijskih kapaciteta. To trebamo zaštititi. Slažem se sa ocjenjivanjem među ravnopravnima, dakle da jedna zemlja drži na oku druge i obratno, jer tu govorimo o strateškim odlukama, nemojmo se zavaravati. Rješenja. Dakle, pristupimo tome postepeno. Treba vidjeti kako možemo smanjiti emisije CO2. Europa je do sada doista učinila mnogo, no ako želimo smanjiti emisije NOx-a, a pri tome bismo mogli ugroziti rast industrije i radna mjesta, pa tu treba dobro promisliti. Trebamo razmišljati kratkoročno i dugoročno, treba promišljati o manjim e, vozilima, o ekonomijama razmjera, i kako staviti istine raspolaganje našim proizvođačima. I naravno, posljednje pitanje je pitanje strukturnih promjena. To ne možemo ostvariti preko noći, jer kada bismo to požurivali, onda bismo zadali snažan udarac važnoj grani europskog gospodarstva, a ne smijemo ni zaboraviti ono što se događa s druge strane Atlantika. Kolega Koh, hvala predsjedavajući. E, e, e, hvala komisiji na prijedlogu kojeg je dala, e, mislim da ne bismo e, trebali nametati dodatne e, troškove potrošaču. Hvala gospođi Karimi na dobrome radu, no skeptičan sam prema uspostavi novog jedinstvenog europskog nadzornog tijela i proizvjestiteljica se poziva često na Volkswagen Mislim da nije u redu e, staviti e, nastup e, srama samo jednog proizvođača automobila. Ne kažem to zato što sam Njemac, jer ima i drugih proizvođača automobila koji su varali, no sviđa mi se što izvjestiteljica predlaže jasno razdvajanje zadataka ispitivača, tehničkih službi i proizvođača automobila i ta je, takva je podjela nužna. E, hoće li e, e, nisam siguran hoće li uspostava ovakve službe zapravo biti kontraproduktivna jer možda bi mogla radi pristavi doći do situacije da ljudi idu u jednu zemlju na homologaciju kako bi prošli jeftinije. Pet godina za odobrenje je prekratak e, period. Ja ću unijeti odgovarajuće e, kompromise. Hvala na pozornosti. Ismail Ertug, imate riječ. Hvala. Kao prvo želim iznijeti izjavu naše izvjestiteljice u Sjeni. Mislim da ste zaboravili na nas iz SID-a. Ja sam mislila da će to učiniti Krasir Revolt. No, molim vas, izvolite. U redu i nakon toga ću iznijeti i svoje osobno stajalište o ovoj temi. Dakle, sada ću prijeći na izjavu gospođe Grapini. Uspostava Europskog nadzornog tijela za homologaciju, kako je predloženo u mišljenju, je dobra zamisao, ali to zahtjeva i sredstva iz proračuna i posebnu uredbu. Ona podržava ovaj koncept, ali ne vjeruje da se to tijelo može uspostaviti ovom uredbom. Istovremeno ne može podržati prijedlog tijela ili agencije koja bi bila nadležna za osvajanje delegiranih akata. Sukladno članku 290. ugovora o funkcioniranju Europske unije jedina institucija koja to može činiti je Europska komisija. Europski revizorski sud ili bilo koje specijalizirano tijelo Europske komisije bi eh, trebalo se baviti pitanjem homologacije zemljama članicama da uspostave europskog tijela. Dakle, to tijelo bi se trebalo obraćati i nadležnim tijelima u zemljama članicama kako bi provjerilo njihovu usklađenost sa zakonom, ali također i vlastima zemlja članica kada je riječ o pravilnoj provedbi zakonodavstva. Bolja usklađenost između homologacijske vlasti u zemljama članicama je važna. Zajednički istraživački centar je e, služba Europske komisije koja zapošljava znanstvenike koji se bave istraživanjima kojima dokazuju i daju neovisne znanstvene savjete kao potporu zakonodavnim prijedlozima. Taj centar bi mogao provesti homologacijske testove neovisno u paraleli sa onima koji se provode u zemljama članicama. Ona će također e, pozorno promotiti izvješće, razgovarati o tome u klubu i e, usvojiti prikladne amandmane kako se ne bi opteretilo poduzetnike, ali osiguralo istovremeno i zaštitu potrošača u prometu. Evo, to je kraj izjave, a sada želim e, reći nekoliko riječi u vlastito ime, jer sam jedan od članova ovog istražnog povjerenstva. Najvažnije što treba reći u vezi sa izražnim povjerenstvom ili općenito su tri stvari. Dakle, kontrola ili nadzor, transparentnost, i popratna provjera. Moram prijeći na vlastiti materinski jezik jer mi je lakše govoriti na njemačkom kada je riječ o tehničkim pitanjima. Kvaliteta e, tehničkih službi e, moraju u zemljama članicama biti podignuti na veću razinu i biti pod većom kontrolu. E, E, ideja jednog zajedničkog europskog tijela je dobra, ali treba uključiti i zemlje članice i rezultati takvih e, služba, e, rada takvih službi moraju biti javno objavljeni kako bi se objavili, kako bi bili poznati greške koje čine proizvođači i to bi pomoglo i mislim da bi odlučujuće bilo da neovisna treća tijela to pregledaju. Tih tehničkih podataka za sad nema i to treba korigirati i korak e, od direktive prema uredbi je prava stvar i e, imamo 28 različitih tehničkih e, službi e, i 28 e, vrsta različitih tehničkih popisa, to više nije prihvatljivo. Mislim da smo doživjeli ovaj skandal na ovaj način na koji jesmo, ali u svakom slučaju mnogo toga još treba učiniti. Ja ću sada sebi dati riječi, dati riječ. Ines Ayala Sender kaže ugrožavanje radnih mjesta. Tko je to učinio? To su bili proizvođači automobila. Oni su to učinili, oni si e, lagali varali, varali su ljude, e, riskirali su živote radnika i radna mjesta svojih e, radnika. Nitko od njih nije za to okrivljen oni su svi zaštitani jer je postojala kombinacija između proizvođača automobila i političkih organizacija koje to moraju ispitati. Imate pravo, ne radi se to samo o Volkswagenu, to se tiče svih proizvođača automobila uh, u Europi i e, nisu u u, naši su stručnjaci e, upozoravali njemačku vladu, e, upozorali su i Europsku komisiju e, već prije 5-6 godina i ništa se nije dogodilo. I stoga moramo izvući posljedice i 300 eura po automobilu smo mogli uštedjeti, odnosno odnosno oni su mogli uštedjeti, ali se sada moraju pratiti golemu štetu u uznosima od više milijardi i zapravo tu prevaru ću sada skupo platiti. Očete su svi znali da a, kada je izbio prvi skandal svi su šutjeli e, a, i neki su rekli da da mi smo se držali zakona, oni su krivi. No ništa se nije dogodilo i onda su iz toga, je bilo jasno da su i ostali proizvođači varali i to se više ne smije ponavljati, to je posve jasno rečeno je da to moraju biti neovisne institucije. Ja isto ne mislim da to treba biti golemo europsko eh, nadzorno tijelo, ali mora to tijelo eh, mora imati eh, kompetentnost da naprosto provodi nasumične probe i da se utvrdi što nije u redu. Do su neovisne ekološke organizacije e, upozoravale na to da se vara sa emisijama u automobilima. No, moramo imati e, neko tijelo koje je financijski neovisno, jer u Evropi je bilo tako, e, recimo neki određeni tipovi automobila su išli u Luksemburgu, neki u Njemačku i onda je bilo natjecanje koje e, institucija nudi najmanje pristojbe za takvo e, ispitivanje. E, stoga tako tijelo mora biti posve neovisno koji se kad bi to bilo jedan auto od svakog prodan, jedan euro od svakog prodanog auta u Europi kad biste investirali u takvu e, instituciju, to bi bilo dovoljno, ali bez toga e, nema takve, takvog nadzornog tijela. E, recimo TUF u Njemačkoj je financijski E, neovisan. On ispituje i pregledava tehnički svaki automobil u Njemačkoj svake dvije godine, no potrebno je dakle e, institucionalno i financijski neovisno tijelo, inače se e, ovakva situacija sa skandalima ponavljati. Neki to čine, da, da, mi to, misleći da ih neće uloviti, ali to ne bi smio biti naš smjer rada. Sada riječ ima komisija. Izvolite. Thank you very Hvala, dobar dan svima. Dopustite mi da kao prvo zahvalim izvjestitelju na nacrtu izvješća. Komisija smatra da i nacrt izvješća i amandmani su u skladu sa našim prijedlogom. Mi se želimo pobrinuti da sustav homologacije u Europi postane čvršći, učinkovitiji i vjerodostojniji. Tekst ovog izvješća zadovoljava naša očekivanja i očekivanja komisije u vezi s time što treba učiniti. Tako da nam je doista e, drago što ovako pozitivno možemo ocijeniti i amandmane. Jednako je važno da i komisija i parlament ovaj odbor, to jest pošalju jasnu poruku da je potrebna temeljita reforma ovog sustava i to spominje izvješće. Dakle, da ne govorimo samo o kozmetičkim promjenama, nego o preuređenju cijelog sustava. Takva snažna poruka odbora je doista važna i zbog toga to pozdravljamo. Danas nećemo ulaziti u detalje amandmana, nego samo želim skrenuti vašu pozornost na neke manje izmjene koje možemo podržati to su svi amandmani koji stavljaju naglasak na veću transparentnost i podjelu odloga u um, aktera u procesu homologacije. Također e, razumijemo i vaše prijedloge za zaštitu okoliša što je uvršteno u amandmane i smatramo da je to pravi način za isticanje nastojanja u zaštiti okoliša. I na kraju jačanje tržišnog nadzora i e, s time povezanih postupaka, to je također nešto što ste spomenuli. Evo, mislim da je ovaj skup amandmana doista vrijedan naših pohvala, a sada se nadamo da će i izvjestitelj i e, odbor se nam obratiti za eventualna pojašnjenja. Međutim, postoje još neke napomene koje želimo iznijeti i koje izazivaju određenu zabrinutost, to je naročito pitanje osnivanja neovisnog tijela. Mi predlažemo sustav nadzora i e, neovisne kontrole koji bi bio dovoljan da se ispoštuje uloga tržišnog nadzora što mogu činiti i zemlje članice, a također i naše službe komisije to mogu učiniti. Također e, podržavamo prijedlog neovisnosti koji iznosi i izvjestitelja, ali to je samo jedan od preduvjeta. To je i pitanje novčanih sredstava i e, ljudskih resursa i vremena. Naravno, neovisnost treba omogućiti u sustavu, ali ne osnivanjem neovisnog tijela. Drugi razlog za zabrinutost predstavljaju vremenski rokovi za rad na prijedlogu. Naravno, cijenimo nalaze odbora EMIS i njihov rad, no želim podsjetiti još jednom na hitnu prirodu ovoga pitanja. Želimo reformirati jedan sustav e, koji ne funkcionira, koji nije optimalan i kao što ste sami rekli ne polaže dovoljno pozornosti na zaštitu potrošača. Dakle, bilo kako kašnjenje ne bi se smjelo dogoditi. Ne govorimo sada o požurivanju, niti o žurnosti po cijenu kvalitete, no svakako vas pozivamo da što prije poradite na ovom prijedlogu. Zatim posljednja napomena odnosi se na odredbe o emisijama. Mislimo da su promjene u redu, ali homologacija nije pravi kontekst za rješavanje problema poremećajnih uređaja ili strategija za zaštitu motora. Time se već bave nadležne uredbe za pitanje emisija i to je zapravo taj paket, e, pravi okvir za sve ove odredbe. Naravno, mi stojimo na raspolaganju odboru za iznalaženje najbolje formulacije za njihove prijedloge, ali uglavnom podržavamo ovo izvješće u ovom obliku kako ono sada jest. Hvala, a sad reći ima još jedan put. Predsjedniče, uvaženi kolege, uistinu mi je drago da čujem od komisije da moramo ubrzati postupak. Istovremeno, već deset godina komisija je bila vrlo pasivna kada je riječ o ovom što je uistinu veliki problem. Ja sam rekla da je riječ o važnoj problematici, i ako nam treba vrijeme, uzet ćemo si vrijeme. Nema nikakvog smisla da nakon dvije, tri godine ponovno otkrivamo nekakve afere. I drugo što želim poručiti kolegama jeste moj cilj surađivati sa odborima IMCO i ENVI. Istina je da smo ovdje naveli primjer emisija, zato što je upravo ta afera dovela do objelodanjivanja informacija i nema nikakvog razloga smatrati da ukoliko kontrole nisu efikasne, a pokazalo se da nisu bile efikasne kod kontrole emisija e, NOX-a, da znači da su kontrole dobre što se tiče sigurnosnih normi. Ne, to je sasvim suprotno. Ako kontrole aneksa nisu kvalitetne, onda nisu kvalitetne ni kontrole sigurnosti. Isto tako, dragi kolege, svi ste rekli, svi ste spomenuli pitanje kontrola i pitanje neovisnosti. To su dvije ključne riječi. Vi ste također, predsjedniče, postavili pitanje financijske neovisnosti. Osobno smatram da si ne možemo dopustiti da nemamo kontrole i ja sam čula povjerenika Verhagena i ja se osobno pitam i zapravo se postavljam pitanje kada je riječ o stvarnoj neovisnosti unutar Europske komisije. Slažem se da postoje ključna pitanja, da ta ključna pitanja treba postaviti u ovom izvješću, dakle tko jamči, tko donosi odluku. Mislim da ste dobro formulirali glavna pitanja. Tko daje homologaciju? Tu je i pitanje stvarnih uvjeta, jer mislim da će to biti najveći izazov kod provjera. No nešto što uistinu vjerujem, a mislim da bih htjela to ponoviti u svom zaključku, je da se više ne može prihvaćati argument da će se izgubiti radna mjesta ukoliko se postave neki uvjeti proizvođačima automobila. Naime, ti radnici su zapravo žrtve proizvođača automobila. Kao prvo zato što ih se stavilo pred zid, jer moraju koristiti softver koji zapravo kojim služi za prijevare, a sada e, im, ih treba zapravo osposobiti za nove tehnologije koje će se pojaviti sutra. Ali to treba sada učiniti jer nažalost će radnici biti prve žrtve upravo zato zbog tog pasivnog pristupa prema svim ovim stvarima koje sam navela. Mislim da će rasprava biti žustra, ali kao što ste i sami spomenuli, dragi kolege, ovo se ne tiče samo afere Volkswagen, e, nego se tiče velikog broja proizvođača automobila, a cilj nam je da u Europi više ne bude afera poput dieselgate i da mi kao zakonodavci pokažemo da smo u stanju uspostaviti u Europi norme koje će se poštivati i drugo da se zaštite prava potrošača koji su uistinu bili žrtva prijevare u ovoj aferi. I mislim da tome treba stati na kraj i morat ćemo krenuti stranicu i pokazati da Europa može zaštititi građane, njihovo zdravlje, okoliš i e, smanjiti onečišćenje zraka. Hvala. Hvala. Rok sa amandmane 13. u 12. sati time e, e, završavamo današnju sjednicu i odmah nastavljamo iza zatvorenih vrata za nastavljamo sa sjednicom koordinatora.